sve aktivnosti koje poduzima e, ukrajinska vlada u kako bi sačuvala svoj suverenitet a i nastavila dijalog u zemlji e, za nas je isto tako važno da podupiremo Ukrajinu i njenu gospodarstvo i da e, Ukrajina uspije zaustaviti korupciju u zemlji mi svi pozdravljamo e, pošiljku, prvu pošiljku od jedne milijarde eura kao pomoć e, Ukrajini. Mi smo joj također dali unilateralnu preferenciju, povlašteni položaj. Mi ćemo također usvojiti rezoluciju. Mi šaljemo e, promatračku misiju koja će pratiti izbore koji se nadam će proći pošteno i mirno i tako će otvoriti poglavlje u Ukrajine kao nezavisne i slobodne demokracije. Gospođe i e, gospodo, E, od 6. do 7. travnja pred nekoliko godina e, desio se e, genocid u Ruandi. Još jednom vas podsjećam na brojke. U sto dana tada je ubijeno sto tisuća ljudi. Većina njih su bile žene, djeca i mnogo dojenčadi. Cijele obitelji su poubijane od svojih susjeda i ljudi koji su smatrali svojim prijateljima iz banalnog razloga jer su pripadali drugoj etničkoj grupi. E, svjetska zajednica e, je e, zatvorila oči pred time, nije se odazvala izazovu. Ova, ovaj zločin počinjen ljudskom rukom se uvijek može ponoviti. Jučer je to bilo u Ruandi, to se dogodilo i u Srebrenici. Ne znamo gdje će se to dogoditi sljedeći puta. Ako možemo e, povući jednu pouku iz genocida u Ruandi, to je da ne smijemo pred tim zatvarati oči. Takovi čini nisu samo na e, stvar jedne države. Oni koji su odgovorni za e, zločine protiv čovječanstva E, e, nalaze se također i u Siriji. Oni ne smiju izbjeći e, ruci pravde. Međunarodni sud pravde se mora i dalje jačati u svojim akcijama. Ruanda je željela pokazati svijetu da je pomirenje moguće u ime Europskog parlamenta želim im reći da ih podupiremo u tome kako bi osigurali jednu sigurnu i mirnu budućnost. Ruanda e, sada radi na svojoj prošlosti, trebamo joj pomoći da kazni e, zločince koji su počinili te strašne zločine. Trebamo Ruandi i pomoći u tome da postigne e, unutarnju stabilnost E, mi izražavamo sućut svim žrtavama i preživjelima. E, I e, jedna tužna stvar se dogodila u Dominik Bodis, naš kolega, je umro u prošlog četvrtka u dobi od 66 godina. 2006. je postao prvi francuski ombudsman i borio se za E, jednakost svih ljudi. On je bio e, dopisnik u, na Bliskom e, istoku. 1983. postao je gradonačelnik i ostao Tuluza, ostao je na tom mjestu do 2001. Onda je postao zastupnik i svi se njega sjećamo kao E, vrlo otvorenog čovjeka kojeg smo svi poštovali. Uvijek je bio otvoren za dijalog. E, e, Počećam također da je taj čovjek rješavao mnoge teške situacije u svom životu napade koji su se na njega odnosili i Stoga bih u ime e, Europskog parlamenta njegovoj obitelji želio izraziti su, sučut. E, molim da se u ime e, ustanemo za Ruandu i za našeg pokojnog kolegu. Hvala lijepa. Zapisnik je usvojen, e, tekstovi od 3. travnja su usvojeni. Imali nekih primjedbi, to nije slučaj, onda je to e, usvojeno. Zapisnik je time odobren. Imate li nešto reći o poslovniku? Poslovnik 10. E, travnja pred e, četiri dana je parlament u Brislu e, saslušao građansku inicijativu Burgerfass. Hane Svoboda, predsjednik SID, je napravio jednu... Gospodin Stadler, da vas... Idemo prvo